pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom. Pet minuta, zastupnik Lange, koji je autor pitanja, izvolite. Ja, danke schön, Herr Präsident. Meine lieben Herr Kommissar. Hvala vam, dragi kolege, poštovani povjereniče u novoj trgovinskoj strategiji smo pročitali Balanac e, globalnih vrijednosti ima važnu ulogu i u području Pacifika. Ova regija se nalazi u centru raznih e, trgovinskih tokova i upravo imajući na umu dakle transpacifički sporazum sa SAD-om vidimo e, potrebu da se i mi u odnosima sa Australijom i Novim Zelandom e, pomaknemo smrtve točke. S tim u vezi parlament je organizirao seminar i tu smo e, žustro razgovarali o potrebi dovršetka trgovinskog sporazuma sa Australijom i Novim Zelandom. Jasno je da ako s jedne strane imamo vrijednosti koje dijelimo sa Australijom i Novim Zelandom, imamo svi vrlo slične demokratske strukture, a i vrlo slične ideje. Dakle, možemo reći da postoji jedna čvrsta osnova za razvoj odnosa. Kada je riječ o obimu Australija je na 26. mjestu kada je riječ o trgovini sa Europskom unijom, a Novi Zeland na 51. Dakle, nije baš u centru naših trgovinskih e, interesa. Međutim, također nije ni nebitna. Mm, tu imamo i takozvane osjetljive sektore poput poljoprivrede, poput trgovine mlijekom i šećerom. Tu su tijeku velike rasprave Međutim, jednako je i sa tržištem za meso i mesne proizvode, te e, ovce i ovčje meso. Problem je tu i sa odgovarajućim etiketiranjem. Na drugačiji način su uređene stvari, dakle, između Europske unije i Australije. Međutim, idemo ka e, globalnim i zajedničkim propisima, upravo imajući na umu globaliziranu viziju svijeta. Ja sam e, uvjeren da će ovi e, propisi biti nešto na čemu valja nastaviti, raditi i da valja na tome surađivati sa zemljama koje imaju slične demokratske sustave i slične uvjerenja. Također mišljenja sam da ako da kada komuniciramo sa Australijom i Novim e, Zelandom, da bismo tim odnosima trebali biti mnogo, mnogo ambiciozniji nego što je to bio u slučaju TTIP-a. Do sad nemamo e, studiju učinka, nemamo područje primjene, imamo analizu posljedica razvoja trgovinskih odnosa, naročito kada je riječ o mogućnostima djelovanja Europske komisije. Možda biste mm, se vi, gospodine povjereniče, trebali pozabaviti upravo tim dijelom. Naime, ove godine smo po prvi put imali slučaj da su se službenici koji rade u općoj upravi za trgovinu da je došlo do smanjenja broja njihovih radnih mjesta. Mislim e, da sa strane, e, da sa strane trgovinske razmjene da to, su to jako važni podaci da bi upravo tu trebali imati rast broja zaposlenih. Potrebno je više transparentnosti i jasnoće i upravo zato smo postavili ovo usmeno pitanje komisiji u kojem će uslijediti rezolucija tijekom e, veljače, te se postavlja pitanje zašto zašto e, se dakle kreće sa ovim sporazumom koje su veza sa TTIP-om, koje su posljedice takvog ugovora dakle sa Australijom i Novim Zelandom po e, pacifičko područje koji mogu biti elementi odnosno sastavni dijelovi koji mogu imati utjecaj na ovu situaciju. Evo to su naša pitanja. Hvala lijepo. Predajem odmah riječ povjereniku Mimici. Izvolite. Hvala vam lijepa. Uvaženi zastupnici, Australija i e, Novi Zeland su naši partneri koji slično misle kao i mi dijelimo e, jednake pristupe i vrijednosti jačanje ovih odnosa je prioritet. Zato je 2015. Evropska unija dovršila um, pregovore za politički okvir, pregovora sa Australijom i Novim Zelandom. Cilj je bio jačanje ovih partnerstva na osnovi zajedničkih načela i vrijednosti kao što su poštovanje demokratskih načela, ljudska prava, temeljne slobode, vladavina prava te e, promocija e, svjetskog mira i sigurnosti. Također to se odnosi na investicijske politike koje bi se mogle ostvariti u Australiji i Novom Zelandu. Naime, Europska unija je najveći strani investitor, najveći partner u području usluga te najveći trgovinski partner Australije. Mi smo također najveći izvor uvoza robe za Novi Zeland i drugi po redu kada, je, kada su u pitanju strane investicije i usluge. Australija i Novi Zeland e, dovršili su e, ugovor o slobodnoj trgovini sa ASEANom, Korejom, Japanom, e, Ujedinjenim američkim državama i na koncu potpisali transpacifički sporazum. Naši izvoznici roba i usluga te investitori su se to sada našli u nepovoljnoj situaciji u odnosu na svoje konkurente u tim e, zemljama. E, naime, automobili koji se uvoze iz Europske unije biti će jedini ako će se plaćati uvozne carine u Australiji. Europska unija je najveći investitor u Australiji, drugi najveći investitor u Novi Zeland. Međutim, kineski investitori imaju lakši pristup ovim zemljama i njihovim tržištima. Ruska unija također ima snažan interes u području javnih nabava, gdje želimo ispuniti e, svoje obaveze u skladu sa postojećim sporazumima s ovom zemljom, a u sklopu VTO-a. Također tu je čitav niz e, poljoprivrednih proizvoda kao što su goveđe meso, ovčje meso, šećer. I vrijedi zabilježiti da zemlje sa važnom poljoprivredom kao što je Japan ili Koreja da su uspjeli dovršiti ugovor o slobodnoj trgovini sa ovim zemljama i da je to signal da JOS može dobro upravljati i ovim osjetljivim sektorima. Također, Australija i Novi Zeland već imaju koristi od preferencijalnog pristupa europskom tržištu s ovim proizvodima. To je rezultat e, sustava kvota. Što se tiče naznaka geografskog porijekla, naši se pristupi međusobno razlikuju. Novi Zeland je najavio da će, koristiti, da će početi koristiti ove, registra, ove mm, etikete za svoja žestoka pića i vino, a u slučaju Australije već imamo ugovor koji pokriva vino i tam i geografsku indikaciju porijekla. Osim toga želimo vidjeti punu zaštitu ove, ove etikete koja ide i dalje od vina i žestokih pića, tu ćemo uključiti i prehrambene proizvode. Ugovor o slobodnoj trgovini i pregovori o tome bi upravo bili prilika da se za to nađu rješenja. Na nedavnim e, sastancima predsjedništva komisije i vijeća te premijera Novog Zelanda, na sastanku koji se održao u listopadu prošle godine, potom još jedan održan sa e, premijerom Australije, došli smo do slaganja da je potrebno započeti e, pregovore o ugovoru o slobodnoj trgovini za obje zemlje. Komisija će izraditi studiju utjecaja, uključujući javne konzultacije. Istovremeno e, izvršit će se analiza bilateralnog područja primjene. Oba se ugovora moraju dovršiti prije nego što učinjstvo se zatraži dozvola za ovaj sporazum. To putem odbora INTA i njihovog e, nadležnog tijela za odnose sa ovim zemljama. Oni već rade na ovim pitanjima. Hvala vam lijepa. Hvala vam gospodine povjereniče. Dragi kolege, kao što ste primijetili, prethodna rasprava je bila dosta duga, stoga sada kasnimo i stoga se ispričavam, ali morat ću vas upozoriti da pošto poštujete vaše vrijeme za govor. Kao prvo gospodin Kaspari u ime Pučana na dvije minute. Uvažena predsjedavajuća, uvaženi poveniče, drago mi je što danas imamo priliku govoriti o temi Australije i Novog Zelanda, o oba sporozuma o slobodnoj trgovini. Imamo tu situaciju da imamo samo malo država koje su članice svjetske trgovinske organizacije, a s kojima nemamo sporazum ili s kojima trenutno ne pregovaramo u sporazumu, samo ih je šest takvih i ako pogledamo ustroj Novog Zelanda i Australije, njihove vrijednosti i uvjerenja koja u velikoj mjeri dijelimo, onda je to jedan od argumenta zašto bismo hitno trebali započeti s ovim pregovorima, kao prvo. A kao drugo imamo tu situaciju da smo s mnogim državama u toj regiji već sklopili sporazume ili pregovaramo o tome, primjerice sporazum s Južnom Korejom već na snazi, e, s Japamo i s drugim državama trenutno pregovaramo pregovaramo sa Kinom o sporazumu o trgovini i sloga. mislim da je hitno potrebno da izgradimo naše trgovinske odnose sa Australijom i Novim Zelandom na tom novom na toj novoj pravnoj bazi. Rado bih da pripazimo kada se dobije mandat za to da uspijemo okupiti sve sudionike u tome. Mislim da bismo vrlo rano trebali sve one okupiti oko tih pregovara koji imaju interese vezano sve trgovinske odnose sa Australijom i Novim Zelandom, a rado bih vas pozvao da govorite i s onima koji su zabrinuti radi ovog sporazuma. Primjerice od poljoprivrednika smo zaprimili već nekoliko želja, zabrinutosti, imamo nekoliko europskih regija, prije svega udaljenije europske regije koje su izrazile zabrinutosti i pozivam vas da već sada iskoristite priliku eh, unutar komisije da ih dobro saslušate kako biste onda tijekom mandata mogli odgovoriti kako na želje volje, tako i na te zabrinutosti. I ja sam za to da mi i ovdje onda u Europskom parlamentu još jednom e, pomoću rezolucije prije nego što vijeće dodijeli mandat izrazimo jasno naš stav. Hvala. U ime socijalista i demokrata riječ ima na jednu minutu gospođa Gras van der Heinz. Uvažena gospođo predsjedavajuća, uvaženi povjereniče, uvažene kolege i kolegice, ovi sporazumi s Australijom i Novim Zelandom nipošto ne bi trebali biti sami sebi svrhom, ne, oni bi trebali biti sredstvo za ostvarivanje cilja, to znači da trebaju imati prednosti za građane i građanke. Mi očekujemo gospodarski rast, a s time povezano i povećanje u radnim mjestima. Posebite nam je važno da se ne snize europski standardi i da se sačuvaju javne usluge ali isto tako i da intelektualno vlasništvo i oznake zemljopisnog porijekla, a prije svega da poljoprivredni sektor kao jedan od najranjivijih sektora zaštitimo održavanje radnih standarda, socijalnih standarda i okolišnih standarda su za nas glavni prioriteti i tu mi nismo spremni na nikakve ustupke. Stoga tražimo isto tako i ambiciozno poglavlje o održivosti. Kao i kod svih sporazuma, mi se zalažemo čvrsto za transparentnost pregovora i za uključivanje civilnog društva u iste. Hvala. Hvala vam, zastupnica McClarkin u ime kluba ECR. Kolege, sada imamo priliku tijekom idućih godina ispregovarati modern trgovinski sporazum sa, Novom, Novim Zelandom i Australijom. To su zemlje Commonwealtha s kojima dijelimo slične vrijednosti, razinu razvoja, te imamo zajedničke povijesne kulturne veze. Oni su također e, djeluju u skladu sa pravilima i sporazumima unutar VTO, a to također znači priliku otvaranja novih tržišta, to je za nas prilika da ojačamo odnose u Pacifičkoj regiji. Kao što smo čuli na javnim sastancima, oni dolaze na ove sastanke bez eh, specifičnih eh, zahtjeva, te tu zato imamo priliku ispregovarati novi moderni trgovinski sporazum koji će biti dovoljno hrabar kako bi se nosio sa modernim konceptom, dakle pravila, e, pravila vezana uz e, zemlju porijekla, trgovanje e, na internetu i tako dalje. Tu bismo svi mogli imati od korist, koristite, zato podržavam ove pregovore i nadam se da možemo vrlo, vrlo brzo dovršiti ove pregovore i sporazum. Hvala lijepo, zastupnik Takula u ime kluba ALDE. Poštovani kolege, dobar dan. Drago mi je da je postavljeno ovo pitanje komisiji vezano uz otvaranje pregovora o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novi Novim Zelandom. Mi aktivno e, pregovaramo ovu vrstu sporazuma sa brojnim trećim zemljama. Na taj način stvaramo jake gospodarske veze koje omogućavaju gospodarski rast, te time postajemo manje osjetljivi na eventualne neravnoteže. Međutim, i dalje kasnimo. Mi smo jedini e, trgovinski blok koji još nije ispregovarao i ovaj sporazum sa jako važnom gospodarstvom kao što je ono australsko. To je iznenađujuće zato što imamo jako dugu tradiciju odnosa sa Australijom i Novim Zelandom i usko surađujemo brojnim područjima i dijelimo iste temeljne vrijednosti. Osim toga, ne smijemo e, biti izvan e, kruga koji se stvara u zoni Australije, Novog Zelanda, Azije i Sjeverne Amerike. Jačanjem i produbljivanjem suradnje i dobrih odnosa s ovim zemljama moći ćemo zadati međunarodne standarde i promovirati pravednu i održivu trgovinu. Zato postavljam sljedeće pitanje. Zašto Europska unija još nije započela pregovore sa Australijom i Novim Zelandom? I mi i oni jasno smo istaknuli da želimo započeti ovaj postupak i uvjeren sam da ćemo svi imati koristi od ove vrste sporazuma. Kao što je to bio sa slučajem drugih trgovinskih sporazuma, imat ćemo e, moć pregovarati suštinu sporazuma. Zato se nadam da će komisija početi e, pripremati se potrebne e, postupke te da će poduzeti idući korak e, u ovim pregovorima jer će od ovog sporazuma o slobodnoj trgovini imati koristi mi svi skupa. Hvala vam u ime kluba GUE. Kolegica Sanchez Caldente, hvala lijepa. Dogma je nešto što, što se više ponavlja, a postaje sve logičnije i čini se ispravno. Međutim, sada, umjesto da jačamo unutarnju potražnju, mi se okrećemo ovoj vrsti sporazuma. Međutim, to nije dobar put. Sa svim onima s kojima smo potpisali ove sporazume, nismo do sad potpisali sporazum sa Australijom i Novim Zelandom. Kaže se da će to ići na ruku radnicima, zaštiti okoliša, da će se poboljšati zdravstveni sustav u tim zemljama. Međutim, to nisu pitanja koja zaokupljaju većinu. Vi nastavljate raditi za multinacionalne kompanije kojima su u interesu samo, koji se bave samo vlastitim interesima. Mi međutim moramo štititi i interese vlastite industrije, ali ne pod svaku cijenu. Hvala lijepo. Gospođo Hojbuh, hvala vam gospođo predsjedavajuća. Poljoprivredni proizvodi su za Australiju, a prije svega za Novi Zeland, važni izvozni proizvodi. I stoga pri obuhvatu e, područja u sporazumu o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novim Zelandom poljoprivreda trebala doista stajati u samoj srži tih pregovora, ali nažalost u predloženom nacrtu rezolucije ništa se o tome tu ne vidi. E, troškovi za proizvodnju mliječnih proizvoda su znatno niži, tamo nego kod nas, primjerice e, nego naspram cijena u Njemačkoj. Isto tako kod šećera, kod ovčeg mesa, kod svinskog mjesta ima velike razlike, a naše, naša proizvodnja u Europi je već pod velikim pritiskom. Naši poljoprivrednici ne dobivaju dovoljno novca e, i zbog europske politike na tom području koja više razmišlja o izvozu, a ne o tome da su proizvodi koje ne možemo prodati negdje vani najjeftiniji ako ih uopće ne proizvedemo kada ih ne uspijemo prodati. U ovoj novoj konkurenciji s Australijom i Novim Zelandom mogli bismo onda još više dodati ulje na vatru na našim tržištima. Stoga mi tražimo da se mlijeko izuzme iz pregovora, i da se spriječe negativne posljedice ovog sporazuma na poljoprivredu. To je u interesu europskih građana i građanki koji vole jesti lokalne proizvode, a isto tako nije smisleno prodavati proizvode diljem svijeta, e, već bi bilo bolje ih moći prodavati lokalno. Hvala. Zastupnica Begin, izvolite. Otvaranje pregovora za moderan i uravnotežen sporazum sa zemljama kao što su Australija i Novi Zeland zasigurno predstavlja jedan od koraka koji ćemo morati napraviti kako bismo se približili zemljama transpacifičkog sporazuma. To su zanimljive tržišta za naše investicije i izvoz. Međutim, tu se nalaze neke potencijalne prijetnje, mislim prije svega na privredni sektor. On još uvijek utječe na naše na naš izbor. Ne možemo odlučivati, a da pritom ne držimo na umu interes mliječnog i poljoprivrednog sektora koji je već pogođen ruskim embargom te se nalazi i u pregovorima kao što je TTIP potrebno je dakle isključenje ovih osjetljivih e, sektora i maksimalna transparentnost u ovim pregovorima. Lekcija iz TTIP p-a nam je pokazala da moramo voditi računa o zahtjevima građana i mi ćemo u ovom postupku nadzirati e, sve kako bi se građana čuo. Hvala lijepo, zastupnik Fjellner. Hvala. Ovaj e, trgovinski sporazum je pozitivna stvar zato što s njima nemamo odakle preferencijalne sporazume. Nemamo takve sporazume niti sa Rusijom, Kinom i Tajvanom. I sada moramo mm, podhitno početi ove pregovore. Zato što se situacija promijenila kao posljedica ovog transpacifičkog sporazuma i to na našu štetu. Zato moramo što prije dovršiti ovaj sporazum s ove dvije zemlje kako bismo bolje trgovali. Ovaj sporazum također mora biti što je bolje mogući. Nadamo se da će doći do usklađivanja pravila, zato što su dvije zemlje koje su nam jako bliska i s kojima možemo izraditi globalne standarde i mi tu moramo predvoditi. Imamo i određenu zabrinutost koju se iskazuje vezano uz poljoprivredne proizvode. Novi Zeland i e, Australija važni su, važna su tržišta, imaju rastuću veliku ulogu u tom području svijeta. Mi pak živimo na drugoj strani svijeta te bi nam to dalo pristup e, velikim tržištima. Ovo bi trebao biti novi standard za e, trgovinske sporazume. Ovo bi trebao biti zlatni standard dakle, koji bismo mogli u buduće koristiti. Nemojte se zaplesti u duge pregovore. To je nešto bi se moglo brzo obaviti ukoliko uložite u to potreban trud. Zastupnik e, Martin. Ja pozdravljam namjeru komisije da započne pregovore o ovim sporazumima. Regija Azije i Pacifika, tamo se ostvaruje 90% svjetskog rasta tijekom idućih desetljeća. Za nas je vitalno područje. Europsko nasljeđe, blizina azijskog e, tržišta, sve to je znak da nam, da nam te zemlje mogu biti važni trgovinski e, partneri. Ovi sporazumi imaju potencijal da budu primjer. Ovi pregovori mogu biti brzi, mogu biti učinkoviti, a to nije nešto što se uvijek susreće ove vrste pregovora. Oni također mogu biti visoko kvalitetni sa snažnim poglavljem koji govori o održivosti, a koji se tiče azijsko-pacifičkog područja. Što se tiče E, našeg iskustva sa investicijama. Postoji problem i sa e, sudovima koji se spomenju TTIP-om, te bi se zato trebali uhvatiti u koštac sa ovom vrstom sporazuma koji će vrijediti za ove dvije zemlje. Hvala lijepo. Prihvaćate li plavi karton? Thank you, President. Hvala vam. Hvala vam gospođo Pesavača, hvala vam gospodine Martine. U srpnju 2013. godine e, smo imali procjenu i mišljenje o članstvu u Europskoj kada sad govorimo o sporazumu o slobodnoj trgovini s Australijom i Novim Zelandom, smatrate li da bi izlazak jednog kraljevstva iz Europske unije mogao naštediti, naškoditi, naškoditi našem odnosu sa ovim sa ovim dvijema zemljama koji su saveznice. Pa da, naravno postoje neki u ovom domu koji su rekli da bi trebali imati alternativnu alternativno područje slobodne trgovine sa bivšim partnerima i članicama Commonwealtha. Imali smo sporazum sa Singapurom, sa Kanadom, imamo sporazume sa Afrikom i svi ti sporazumi pokazuju da je Commonwealth stalo do našeg odnosa eh, s Europskom unijom i da žele da to, od toga imaju koristi kako oni, tako Europska unija, tako jedno kraljevstvo. Dakle, umjesto da napuštamo Europsku uniju, to zapravo pomaže našim eh, nečecima iz Commonwealtha da ostanemo, da ostanemo u Europskoj uniji. Hvala vam, gospodin Zahardu, na dvije minute. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća, gospodine Poveniče. Europska unija zaostaje po pitanju sklapanja sporazuma o slobodnoj trgovini u azijsko-pacifičkom području. američke države su ispred nas, oni imaju veliki okvirni sporazum za, slobodnu trgovinu sa mnoštvom državama. Imamo bilateralni sporazum sa Vjetnamom koji će uskoro biti ratificiran i koji će biti tek upotpunjen za nekoliko godina a imamo i sporazum sa Singapurom koji je zamrznut i gdje se sad očekuje odluka Europskog suda pravde. I zapravo dakle, nemamo ništa iz toga je u našem interesu da istražimo mogućnost da otvorimo pristup novim tržištima pomoću ovakvih sporazuma sa ostalim Novim Zelandom. Došao je trenutak da sklopimo takve sporazume, da prekinemo tu barijeru šutnje Stoga se ja za to zalažem i nadam se da ćemo govornike prekinuti. Hvala vam, gospodin Omaže, hvala vam, gospođo predsjedavajući, gospodin Prveniće. Imao sam priliku nedavno razgovarati sa gospođom povjerenicom Wallstrom o zaštiti osjetljivih proizvoda iz najudaljenijih regija Europske unije u okviru raznih sporazuma Europske unije i ovom prilikom želim pred Europskim parlamentom reći da povjerenik ima zadaću e, na to pripaziti. U ovim pregovorima o sporazumu sa Australijom i Novim Zelandom mi stoga imamo dosta veliko povjerenje da će komisija uzeti u obzir e, interese vezane uz proizvodnju posebnih šećera u navedenim regijama EU unije koji bi mogli biti pogođeni od toga i mi tražimo od povjerenika da na to osobno pripaze sukladno sa jamstvima koji su nam dali. Hvala gospodinu Morganu na jednu minutu. Hvala. Australija i Novi Zeland su samo zemljopisno udaljene od Europske unije. Zajednički su nam e, demokratske vrijednosti i zajednički interesi u ključnim pitanjima. Dakle, blizina vrijednosti koja je u prošlim godinama dovela do uskog partnerstva i bilateralnih sporazuma. U veljači delegacija za Australiju, Novi Zeland, Europskog parlamenta, u kojoj imam čast sudjelovati, otići će u Australiju i susrećemo se ne samo sa najistaknutijim političarima, nego i sa predstavnicima gospodarskih subjekata i poduzetnika. Dakle, naše nastojanje upoznati se upravo sa e, potrebom e, otvaranja sporazuma o slobodnoj trgovini sa tim zemljama. to moraju biti uravnoteženi sporazumi koji će vodeći računa o posebnosti određenih sektora poput poljoprivrednog, naročito o zaštiti oznaka o porijeklu i tu treba e, iskoristiti ovu priliku za jačanje geopolitičke uloge Europe u području Azije i Pacifika, također e, treba ponuditi europskim poduzećima e, prilike za e, poslovanje sa pozitivnim posljedicama za europske građane i u smislu rasta i zapošljavanja. Hvala. Jednu minutu, gospođa Foster. Hvala vam gospođo predsjedavajuća kao potpredsjednica parlamentarne delegacije za odnose s Australijom i Novim Zelandom. Drago mi je što imamo priliku voditi ovu raspravu i pozitivne vijesti da se sada započela sa razgovorima kako bi se zaključila ta dva sporazuma. Te rasprave već, dugo, već dosta dugo čekamo iz potrebnističkih razloga koje neke države članice i neki zastupnici koriste u ovom domu. To je ono što je sprječavalo napredak do danas. E, da pače, napadalo se te države zbog e, navodnih kršenja ljudskih prava, što je doista sramotno. Trebamo se sjetiti da tisuće pripadnika oružnih snaga je izgubilo živote tijekom 20. stoljeća pri oslobađanju ovog kontinenta. I stoga ja očekujem, gospodine Poveniće, da ćemo brzo ići s tim e, razgovorima i da će se ti sporazumi što prije sklopiti. Ovdje se radi o situaciji od koje će se imati koristi tako, u takozvanoj win-win situaciji. Hvala. Hvala vam, gospođo, gospodin Morel na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Saslušao sam kolege koji su rekli da ne smijemo izgubiti vrijeme, da kasnimo, na Sjednih američkih država koji su nedavno na području Pacifika ustabilili svoju, svoje stajalište, ali ja predlažem da budemo pažljivi. Imamo zajedničke vrijednosti sa ostalim Novim Zelandom, zasigurno vezano uz demokraciju i ljudska prava, ali imamo i stvarne razlike u trgovinskoj kulturi. Australija i Novi Zeland uopće ne znaju za oznaku zemljopisnog porijekla. Što se tiče usluga, oni su za negativne liste, a mi smo više za pozitivne liste. Zašto kažem da trebamo biti oprezni? Zato što kada je moja prethodna govornica rekla da e, je to win-win situacija, a zapravo vidimo da kada se radi o poljoprivredi, Europska unija ima dosta toga za izgubiti. Mi moramo biti oprezni. Eh, mi imamo tamo industrijsku intenzivnu poljoprivredu, norme nisu toliko stroge i ne bismo htjeli da europska kultura bude ugrožena prije sve kada se radi o mljekarskim proizvodima. Dakle, trebamo ići naprijed, ali trebamo ići naprijed polagano. Hvala vam, dragi kolege. Hvala vam, gospodine. Imamo pet minuta za spontano za riječ i sada sljedeći govornik je gospođa McGuinness. Hvala gospođo predsjedavajuće i hvala povjereniče na uvodnoj izjavi. Puno kolega je spomenulo poljoprivredu. Rekli su da je to posebno osjetljivo područje i ja bih htjela čuti nešto više. Na koji način se, će se s time postupati u, pregovorima? Naravno, želimo više trgovine, to je dobro za sve, ali treba uzeti u obzir ove osjetljive e, aspekte. Ali postoji i važnije pitanje. Europa je uključena u puno trgovinskih pregovora. Neki su već završeni, neki su i dalje u tijeku. Moje pitanje za komisiju je tko nadgleda ukup, ni učinak svih tih sporazuma o kojima se e, paralelno preko, pregovara. Prije svega, s obzirom e, na to da to može utjecati na poljoprivredu. Kao što smo čuli, imamo zajedničku poljoprivrednu politiku, imamo različitu strukturu poljoprivrednih gospodarstava, želimo zadržati poljoprivredu u perifernim područjima. Možete li govori, reći nešto više o tome? Kakav je kumulativan učinak o različitim tim sporazumima, odnosno pregovorima na poljoprivredu? Hvala, gospodin Kaputo jednu minutu. Hvala, gospođo predsjednice. Europska unija, Australija i Novi Zeland imaju zajedničke demokratske e, principe. E, imamo isti pogled e, na sigurnost, na okoliš, na ljudska prava. Pa ne znam, mislim da su Australija i Novi Zeland samo neke od članica svjetske trgovinske organizacija. Dakle, ne smijemo zaboraviti da Europska unija nema ugovor o povlaštenom režimu s tim zemljama i to nije niti u planu. E, ambiciozni sporazumi s takvim zemljama su od ključne važnosti zato što će omogućiti Europskoj uniji i njezinim državama članicama da da budu uključenije u lanac vrijednosti u Azijsko-Pacifičkoj regiji tako da te pregovore treba pokrenuti što je prije moguće i potrebno je e, potpisati sporazume koji su transparentni i moderni. E, naravno, i takvi e, partnerski sporazumi su nam potrebni. Australija i Novi Zeland su jedni od najrazvijenijih sustava u svijetu. Gospodin Marija se sljedeće. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Um, ovo znači da će se ukloniti carine i mliječni i poljoprivredni proizvodi će zatrpati, preplaviti Europu, a u isto vrijeme se naši poljoprivrednici u Grčkoj e, bore za preživljavanje. Na taj način će se također e, dodatno podržati interesi e, multinacionalnih kompanija na uštrb malih i srednjih poduzeća koji se bore jedva s krizom a već i mjere štednje idu njima na štetu. Ako se njihova pravila, prava krše, onda naravno tu treba predvidjeti i kompenzacije. u Europskoj uniji su i horde nezaposlenih i mislim da će ovo doći, dovesti samo do više nezaposlenosti i više eh, siromaštva, a ne obratno. Hvala gospodinu gospodine predsjedniče europska unija drugi je trgovinski partner australije a treći novog zelanda. s druge strane australija je šesnaesti trgovinski partner unije a novi zeland tek. fifty jedan bilateralna trgovina s australijom iznosi oko forty milijardi eura i pokazuje trend rasta uz jako pozitivan saldo. iz ovih je brojki vidljivo kako postoji veliki potencijal daljnjeg razvoja trgovinskih odnosa s ovim dvama tržištima sporazum o slobodnoj trgovini logičan je korak ali i nešto više od toga. nakon potpisivanja transpacifičkog sporazuma između sad a i zemalja pacifičkog obruča te zbog sve jače trgovinske prisutnosti kine u tom dijelu svijeta unija je prisiljena ojačati svoj partnerski odnos s ovim zemljama želi li ostati globalni igrač ako dođe do otvaranja pregovora nadam se da će oni biti puno transparentniji od onih o ttip u kako bi građani na vrijeme dobili pravi uvid u sve pozitivne ali i potencijalno negativne učinke sporazuma. Hvala Hvala komisiji što je otvorila ove pregovore. Htio bih istaknuti dvije stvari. Prvo, treba reći da su neki e, poljoprivredni sektori zabrinuti zbog tih sporazuma. Naravno, e, treba ih umiriti, ali postoji opasnost da su, e, da njihove brige pretirane. Mislim da je ovo sporazum koji je dobar za obje strane. To je prvo. Drugo, ovaj sporazum e, se ne odnosi samo na trgovinu, već i na zajedničke vrijednosti. Radi se o važnim emocionalnim vezama i velikim e, povijesnim vezama. Vezama koje su trebale biti prepoznate puno ranije. Stoga potičem komisiju da što brže e, krene u pregovore o ovom sporazumu. Hvala i s time završavamo proceduru spontanog javljanja za riječ. Izvolite gospodine Mimica. Hvala gospođo predsjedavajuća. Uvaženi zastupnici, dopustite da ponovim da komisija želi eh, poduzeti nove korake kako bi ponovno pokrenula sporazume o eh, ugovoru o slobodnoj trgovini sa Australijom i Novom Zelandom. Na taj način, odnosno pritom će komisija eh, pratiti, odnosno podržavati se potrebnih pravila. A isto tako ćemo pritom obaviti sve potrebne postupke kako bismo mogli tražiti dopuštenje od vijeća da formalno započnemo s pregovorima o ugovoru o slobodnoj trgovini. Komisija je zacrtala novi pristup trgovinskoj politici. To je odlučeno uh, u listopadu prošle godine. Komisija će predložiti da se razgovara o trgovini, o održivom razvoju, o pitanjima radnika, a isto tako je bitno ispregovarati i mehanizme rješavanja sporova. Kad je reč o ovim sporazumima, e, okvir za te pregovore je već definiran i mi ćemo ove aspekte naglašavati tijekom pregovora. Kao i u drugim pregovorima, komisija želi osigurati transparentnost tih pregovora, a prije svega želimo ostvariti dialog e, dijalog e, s Europskim parlamentom, e, kao što želimo informirati Europski parlament o svemu što je potrebno. Hvala.